A sada možemo prijeći na glasanje. Započet ćemo izvješćem Scheinfeld, uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Dakle, ovo jedinstveno glasanje, glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvišće Lange, jedinstveni tehnički propisi za vozila na kotačima. Glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće fisa i Sporazum o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua, pristupanje Hrvatske. Glasanje poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Kavada, pojačana suradnja u području imovinskih režima međunarodnih parova. Jedinstveno glasanje, glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Andersen, uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Glasanje je poimenično. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Ferber, tržišta financijskih instrumenta. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Mm, dakle, ne razmatramo blok 1. Prijedlog komisije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Glasamo o legislativnoj rezoluciji poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Još jedno izvješće Markusa Ferbera, tržišta financijskih instrumenta, zloupotreba tržišta i namjera vrijednostnih papira. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 1 se ne razmatra. Prelazimo na prijedlog komisije. Tko je za? koja je suzdržani? Usvojeno. Glasamo o legislativnoj rezoluciji. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće staje s imenovanje člana revizorskog suda Rimantas Šadžijus. Glasanje je tajno, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće preda. Izvješće za 2015. o sklađenosti politika u interesu razvoja. Nakon osmog stavka imamo jedan usmeni amandman gospodina Gerenca. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja predlažem usmeni amandman i to sljedeći. Europski parlament predlaže da mehanizam za arbitražu bude povjeren Europskoj komisiji da se uspostavi kako bi smo imali dosljednost politika i u slučaju da dolazi do razlikovanja između pojedinih politika Europske unije kako bi na predsjedniku Europske komisije e, bilo to da preuzme svoju političku odgovornost vezano uz e, velike smjernice europskih politika i mogu vam reći zašto to predlažemo. Ako prihvatimo to amandman, onda ćemo samo potvrditi naše glasovanje s velikom većinom iz 2014. godine vezano uz moje izvješće o CPD-u, a ako ne usvojimo to, onda ćemo si oduzeti jedan važan alat za jamstvo za dosadnost politika, prije svega da se radi o arbitraži ili ako mogu koristiti riječe našeg nekadašnjeg kolege da dakle ćemo time doprinijeti da će politika o dosljednosti ostati e, neoštar nož koji neće moći postići sve ciljeve. a questo emendamento orale se ci sono... da li se tko protivi usmenom amandmanu? Ukoliko imamo barem 40... Sì. E allora orale non Da, imamo dovoljan broj, u tom slučaju usmeni amandman ne možemo prihvatiti. Prelazimo na sljedeće glasanje. Amandman 1, 2, stavak 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Stavak 11. u dva dijela prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno drugi dio za? Protiv? suzdržani. Provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 15. Izvorni tekst tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Stavak 18 u dva dijela prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 21. u četiri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 24, izvrni tekst, tko je za, dizanjem ruku, tko je protiv, suzdržani, provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Stavak 27 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 30. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 33 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za? Protiv. Suzdržani. Provjerujem elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Stavak 40 u dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 41, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 42, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba E, tko je za, tko je protiv, suzdržani, Ukoliko ne dignete lijepo ruke, ne mogu vidjeti, provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Uvodna odredba F, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo i tu elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno usvojeno. E, glasamo o cijeloj rezoluciji, poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Hojbuh stavak 2 u dva dijela, prvi dio poimenično, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Usvojeno, drugi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, stavak treći, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 15 Izvorni tekst dizanjem ruku tko je za. Tko je protiv? Suzdržan usvojeno. Stavak 18. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Zatim imamo 22. u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Zatim, paragraf 25 u podijeljeno. U prvom dijelu imamo poimenično glasovanje koje je otvoreno. Izvolite. Glasanje zaključeno. Usvaja se drugi dio. Dignite ruku koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim paragraf 28 rukom koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 34 podijeljen u dva dijela. Prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 34, drugi dio originalnog teksta idemo po imenično glasovanje otvoreno je. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim paragraf 34, šesta linea u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 u dva dijela, prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti elektronski, izvolite, otvoreno je. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. E, paragraf 66. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. Za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti elektronskim putem. Izvolite, otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 85. Rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. za, protiv, suzdržani, usvaja se. a sada imamo 26. originalnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 37. ishodišnog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C ishodišnog teksta za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti elektronskim putem, izvolite. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. Sada ukupno glasamo za ovu rezoluciju poimenično. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim e, izvješće gospodina Stolojana. To je evaluacija međunarodnih računovodstvenih standarda mi glasujemo o ukupnoj rezoluciji, to poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim izvješće Van Orden, operacije za potporu miru, suradnja Evropske unije s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom. Imamo amantman šesti originalnog teksta, molim rukom ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti u tri dijela, prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio. Idemo poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Zatim amandman 13. rukom za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 16. originalnog teksta za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 18. poimenično. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 22. rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim bilješka 8 u dva dijela. Ko je za? Rukom. protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava N u dva dijela. Prvi dio ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Onda ukupno glasanje za rezoluciju glasuje se poimenično, poimenično otvoreno. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Nastavljamo izvješćem gospodina Češka nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Imamo jedan amandman odbora Agri. To je dakle amandman jedan koji je za protiv suzdržan usvoja se. Amandman četvrti i također Agri odbora za protiv suzdržan i usvoja se. Sada za cijelu rezoluciju glasujemo po imenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sada izvješće McIntyre, tehnička rješenja za održivu poljoprivredu. Imamo amandman peti u dva dijela. Prvi dio rukom za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio poimenično, otvoreno je glasanje. Izvolite. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman osmi dva dijela. Prvi dio tko je za rukom protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv. Suzdržani. To moramo provjeriti. Dakle, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 20. Rukom za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Treći dio i to je još poimenično. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Amandman 25. I ovdje imamo poimenično glasanje koje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 27. u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Treći dio, poimenično glasanje, otvoreno, izvolite. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 28. I ovdje poimenično otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. 30. I ovdje poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 31. u dva dijela. Prvi dio poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Drugi dio otpada. Nastavljamo sa 32. amandmanom u dva dijela. Prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 41. za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 42. u tri dijela. Prvi dio rukom za, protiv, Suzdržani usvaja se. Drugi dio. Idemo po imenično glasovanje. Otvoreno je. Za glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Treći dio poimenično otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak, odnosno 47. Ne, pardon, 46. amandman poimenično. Otvoreno je glasanje. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 47. poimenično. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 58. u dva dijela rukom. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim 70. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 74. prvi dio. Glasanje je poimenično otvoreno. Sad je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio poimenično otvoreno glasanje. Glasanje se zatvara. Usvaja se. Uvodna izjava B originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio rukom za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti. Elektronsko glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Drugi dio poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava C u tri dijela. Prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, glasanje otvoreno. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Treći dio, opet poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava i originalni tekst poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava kvep u dva dijela, prvi dio rukom za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, uvodna izjava R u dva dijela, prvi dio rukom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasanje za cijeli tekst rezolucije, poimenično glasanje koje je otvoreno, izvolite. E, glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Dakle, sada imamo još izvješće gospodina Hajteme, jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti. Imamo amandman deseti na ishodišni tekst koji je za protiv, suzdržan i usvaja se. jedanesti imamo rukom tko je za, protiv, Suzdržani usvaja se. 31. Rukom za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio broja 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 32. u amandmanu 5 dijelova prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, ali molim vas molim dignite ruke za. Drugi dio, tko je za? Inače ne vidim, jasno dignite. Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti. Glasanje je elektronsko otvoreno, izvolite. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Treći dio, opet rukom za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Četvrti dio, tko je za? protiv suzdržan rekao bih da je usvojeno a i to trebamo provjeriti dakle glasanje je otvoreno elektronsko glasanje je zatvoreno usvaja se peti dio tko je za protiv usvaja se 33. amandman dva dijela prvi dio za protiv, suzdržani usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Uvodna izjava A, originalnog teksta u četiri dijela. Prvi dio tko je rukom za, protiv, suzdržani usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio za, protiv, Suzdržani? To moramo provjeriti elektronski. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Četvrti dio za, rukom molim, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava C u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani usvaja se. Uvodna izjava D originalnog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržano, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava i druga dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava J u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali to moramo provjeriti, taj drugi dio. Uvodne izjave J. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. odbija se. Ali ono, vrlo tjesno. A sada glasujemo o rezoluciji u cijelosti. Poimenično glasanje je otvoreno. Approvato. Usvojeno je. Glasanje je s time završeno za sada i nastavljamo sa objašnjenjem glasovanja. Druge kolege molim neka napuste dvoranu. Imamo dvije minute kratke pauze kako bi na miru jednu minutu, molim, jednu minutu pauze i nakon toga nastavljamo s obrazloženjem glasanja. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Izvješće Markus Ferbera. Tržišta financijskih instrumenta. Gospodin Polčak ima riječ, jednu minutu, izvolite.